Odbor Juri je pristupio provjeri vjerodajnica triju zastupnika i predložio je da se potvrdi njihov mandat od 28. veljače, odnosno 1. ožujka, odnosno 5. ožujka 2018. godine. Imali prigovora? Mandati su time potvrđeni.